Nastavljamo s plenarnom sjednicom. Zastupnice jučerašnje sjednice i usvojeni tekstovi su sada dostupni. Imali nekih e, primjedbi? Ne, izgleda da tome nije tako, onda se to usvaja u tom obliku. Sada prelazimo na dalja, dulja zastupnička pitanja prema članku 130